38 pitanja i odgovora smo prošli, a sada kandidat za povjerenika ima još 5 minuta kako bi nam e, dao svoj završni izjavu. Hvala vam predsjedatelju. Doista bih se želio zahvaliti svima vama, poštovanim zastupnicima, na vašim pitanjima, jer mislim da je ovo jasna potvrda toga i da odbori TRAN i ITRE eh, su vrlo snažni što se tiče stručne potkovanosti, što se tiče posvećenosti Europi i što se tiče eh, bavljenja pravim razlozima za brigu europskih građana. I znam da mnogi od vas rad, ste već i prije radili u prometu, bivši ministri transporta, e, članovi komisije također koji su bili odgovorni za ovo područje ili vrlo aktivni članovi parlamenta koji su se bavili pitanjima transporta već godinama. I to mislim da je vrlo dobra vijest za europske građane, jer u području prometa i svemira nadolazećih pet godina bit će apsolutno ključne. I to bih samo malo povezao e, s pitanjem gospodina Vihelija. On me pitao kako ja vidim budućnost Europe i budućnost prevoznog prostora Europe. Mogu vam reći da mislim da će se Europsku komisiju kroz pet godina e, suditi prema vrlo jednostavnim kriterijima. Da li smo ponovno pokrenuli rast, da li smo stvorili nova radna mjesta, jesmo li pripremili Europu za snažnu konkurenciju u novom globaliziranom svijetu i također da li smo to učinili na naš europski način, dakle u smislu zaštite okoliša, održivosti i e, visokih socijalnih standarda. I vjerujem da neće biti lakih pitanja, lakih odgovora na to, jer svaki europski građanin sam će biti najbolji sudac naših odgovora. I to temeljenih na ovim važnim političkim pitanjima. No vjerujem da u Europi imamo sve potrebne sastojke da to postignemo, da to stvarimo i vjerujem da s vama u našem zajedničkom naporu doista možemo promijeniti stvari. S mnogima od vas sam surađivao i u svom dosadašnjem mandatu i znate da snažno vjerujem u usku suradnju između Europskog parlamenta i komisije, dakle dvije doista e, europske institucije. U dosadašnjem mandatu usko sam surađivao sa konferencijom predsjednika odbora, isto tako sa odborom AFKO i Juri i bio bih spreman i počašćen da taj isti stav mogu zauzeti u usko strukturiranoj suradnji sa vašim odborima u budućnosti. Mnogo toga pred nama, mislim da je naš zajednički program ogroman, da su e, izazovi ogromni, no vjerujem da Europa ima potencijal za odraditi ovaj posao. Ako mi date svoju podršku, bit ću vrlo sretan to odraditi zajedno s vama. Hvala. Dakle, ovom izjavom kraju privodimo današnje saslušanje. Zahvala sam svim kolegama, svim zastupnicima na inteligentnim pitanjima koja obuhvaćaju područje prometa i svemira, kao i kandidatu za povjerenika, gospodinu Šepčeviću, na njegovim odgovorima, na njegovim stajalištima. Koordinatori i potpredsjednici. Eh, želio bih posjetiti da će sutra u 9.30 u ASP 1G2 sadržati sastanak za procjenu. Sastanak će biti in kamera i zahvalio bih samo na kraju prevoditeljima na odlično obavljenom poslu i njihovom strpljenju zbog toga što smo eh, malo prekoračili svoje vrijeme. Vidite da se i vaš rad cijeni. Svima želim ugodnu večer. Sastanak je završen.